od najvećih kriza ljudskih prava na ovom planetu. Milijuni Ujgura su zadržani u zatvorskim kampovima pod visokom sigurnošću i izloženi su političkoj indoktrinaciji i mučenju. Oni koji nisu u kampovima su izloženi stalnom nadzoru. To nije protuteroristička mjera, nego su to kršenja ljudskih prava i to razmjera koje nismo vidjeli desetljećima. Javne izjave više nisu dovoljne. Trebamo revidirati svoje odnose s Kinom, što uključuje i trgovinu i trebamo poduzeti istragu u europska poduzeća koja rade u Xinjiangu. Visoki predstavniče, vi i predsjednica von der Leyen ste rekli da želite biti geopolitička komisija. Evo, ovo je pravi trenutak za to. Hoće li Europa šutjeti i dalje ili hoće li poduzeti ozbiljne mjere protiv Kine? Nadalje, kakvom ćemo strategijom se pobrinuti da budemo spremni za suočavanje sa svećom e, prijetnjom ljudskim pravima koja predstavlja napredovanje Kine u umjetnoj inteligenciji i prepoznavanju lica, a bez odgovarajuće transparentnosti u pogledu korištenja takvih podataka. Hvala. Hvala. Sada da mi riječ Petrasu Austrevići su na jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospodine visoko predstavniče, kolege globalna snaga Kine se temelji na represiji i patnji vlastitog naroda. Prije nekoliko mjeseci razgovarali smo o prestibilnom e, uzimanju organa u Kini, a danas govorimo o sramotnom sustavu takozvanih kampova za reedukaciju. I oni nisu ograničeni samo na e, kulturnu asimilaciju Ugora, nego se tu provodi i masovni program takozvanog usavršavanja. I Zahvaljujući tome, kineske tornice imaju jeftinu radnu snagu, a one su dijelom globalnog proizvodnog lanca. Kina daje prednost gospodarskom rastu nad blagostanjem građana i bira asimilaciju umjesto da prigrli svoju kulturološku i vjersku raznolikost. Pozivam vas, poštovane kolege, na suradnju kako bi globalni magnitski akt postao stvarnost i to nije samo način da stanemo na kraj onima koji krše ljudska prava, nego i način na koji ćemo spriječiti da i e, drugi počine slične zločine. Hvala. Riječ ima zastupnica Šojdrova. Imate jednu minutu, izvolite. Hvala na riječi. Poštovani kolege, Kina provodi jedan režim u Xinjiangu koji uključuje kršenje ljudskih prava uz pomoć moderne tehnologije za nadzor nad građanima. Što mi možemo učiniti u Europskom parlamentu? Mi smo poslali jasnu poruku dodjelom nagrade Saharovi i Ramutotiju i rekli smo da nećemo odustati da tražimo njegovo pušenje na slobodu i pušenje na slobodu ostalih tisuća zatvorenika. Također ukazujemo na to da e, je bivši e, rektor još uvijek u zatvoru i još uvijek riskira smrtnu kaznu. Kćerka Ilama Toti je rekla da se boji i da ugrožava samo sebe time što govori o stanju Ugora u Europskom parlamentu. Kineska vlada je odgovorna za kulturni genocid u autonomnoj regiji Ugora i zato ja podržavam ovu zamisao ocijeljenih sankcija. E, visoki predsjedniče želim vam dobrodošlicu u vašoj novoj ulozi. E, želim istaknuti jedan zahtjev kada je riječ o strategiji prema Kini. Dakle, ona se mora provoditi tražeći temeljni napredak po pitanju zaštite ljudskih prava. Hvala gospođa Jončeva na jednu minutu. Gospodine visoki predsjedniče, želim izraziti ozbiljnu zabrinutost u vezi sa kršenjima ljudskih prava i zlouporabom, što uključuje također i gruba kršenja ljudskih prava koje e, čini Narodna republika Kina pomoću masovnog nadzora i zatvaranjem više od milijuna Ujgora i drugih pripadnika etničkih manjina u Kini, odnosno u autonomnoj regiji Xinjiang. U totalitarnom razdoblju i Bugarska je također prošla teško razdoblje gdje su i etničke manjine imale tek ograničena prava. Također smo nakon e, teških e, godina sukoba prerasli u naciju i to smo prevladali. Ja se nadam da će Narodna republika Kina, zemlja koja se može dičiti drevnom tradicijom i kulturom i velikim potencijalom, će iznaći načina za e, zaštititi i obraniti i osigurati ljudska prava svih etničkih manjina koje žive na njezinom teritoriju, a tražimo da se europskim dužnostima i novinarima da pristup autonomnoj regiji. Hvala. Riječ ima gospodin Liberatski na jednu minutu. Izvolite. E, hvala e, predstavniku Borelu. Ova rasprava zapravo je upućena kineskim vlastima. Zato bih htio jasno reći odmah da će i vijeće i parlament e, biti dosljedni u borbi za zaštitu prava e, manjina i vjerskih prava i e, to u ovom slučaju u odnosu prema Kini. E, postoje velike zasluge koje se Kini mogu pripisati. E, to su velike infrastrukturne e, investicije, to što su izvukli 700 milijuna ljudi iz siromaštva i tako dalje. Međutim, ljudi moraju imati ljudska prava po međunarodnim standardima. Rezolucija o kojoj govorimo sadrži činjenice koje su provjerljive i mi se nadamo da će e, kineske vlasti pozitivno reagirati na to. Nećemo računati s negativnim posljedicama, ali dođe li ipak do njih, moramo se zalagati za to da Narodna republika e, Kina e, konačno Eh, ratificira eh, sve konvencije koje se odnose na ljudska prava, a koje je eh, Kina već i potpisala. Sada dalje riječ dobiva gospodin Robert Heisel. Hvala. Hvala. Da, Kina je e, divovska zemlja koja ima više tisućljetnu povijest i velik je i važan naš trgovački partner. Međutim, ne smijemo zatvarati oči pred sustavnim kršenjima ljudskih prava, pogotovo u e, provinciji Xinjiang. E, tamo se ljudi zatvaraju u nešto što doista možemo nazvati koncentracijskim logorima. To su pravi e, logori gdje ljudi nisu došli dobrovoljno, naravno. E, na to treba e, jasno ukazati. Ja nisam veliki ljubitelj sankcija i sigurno će i novinari moći utvrditi sve što e, treba znati u vezi onog skandala koji smo spominuli e, China Cable. E, važno je da mi damo jasnu poruku o zaštiti ljudskih prava u tom području. Julie izvolite. Vladini dokumenti koji su procurili razotkrili su masovno zatvaranje ugora i drugih pripadnika etničkih manjina koje su kineske vlasti započele 2014. godine. Peking stalno odbija kritike na račun takvih postupaka zbog kojih su više od milijuna pripadnika Ugora i drugih etničkih manjina završili u kampovima i izloženi indoktrinaciji. Također, e, Kina organizira obilaske kampova i opisuje ih kao dobrovoljne centre za edukaciju u kojima studenti stječu radne vještine. Među dokumentima također i imamo obrazac za lokalne dužnosnike prema kojem oni moraju razgovarati sa djecom onih koji su kažnjeni i u kojima se objašnjava da njihovi voljeni dobivaju obrazovanje kako bi se izbrisale njihove nasilne terorističke misli. u dokumentu također i kako su tisuće lokalnih dužnosnika slavno opirali tome. Dakle, jedan e, dužnosnik je zatvoren što je zapravo se založio za obranu zatvorenika. Moramo stalno organizirati prosvjede, e, odnosno stalno organizirani prosvjedi pred Londonskom e, ambasadom Kine. Ja ću se njima priključiti kako bih tražila zatvaranje ovih kampova. Hvala, riječ ima gospodin Wallace. Hvala gospođo predsjedateljice. Bio sam u Kini, Saudijskoj Arabiji E, dolazi do zatvaranja pripadnika etničkih manjina i to moramo ustuditi gdje god se događalo. Kada vidim političare koji ukazuju na progon muslimana drugdje, to je uglavnom povezano sa geopolitičkim razlozima. Gdje smo bili kada su milijuni muslimana nestali na Bliskom istoku? Gdje su bili kada su zapadnjaci i džihadisti progonili kršćane u Siriji? Obrana ljudskih prava u svijetu kao oružje za potkopavanje određenih država nije pravi put. Postoji jedna inicijativa za koju je ključan Xinjiang i to je inicijativa Belt and Road koja koju planiraju Kinezi tako e, dugo i zapravo to čini SAD kako bi spriječio da se ta inicijativa ostvari. Hvala riječima, gospođa Dali. Hvala. Govorimo o kineskim dosijajima China Cables koji e, su očito uzeli za primjer Wikileaks iz 2010. godine, a to je način da novinari postavljaju židačima i razotkriju korupciju i nepoštene postupake vlada, ali ovo je drugčije. Ovo je zapravo E, navodni izvor iz kineske vlade koji je doveo do curenja internih e, kineskih dokumenata američkim i europskim e, javnostima i to je objavila nevladina organizacija SAD-a koju financiraju američke zaklade. Imali smo također i iranske dosije koji su govorili o tome kako postupa iranska vlada. Prisjetimo se da je e, Trump rekao da će uništiti Kineze i pokrenuti trgovinski vrata, a ovdje govorimo o kineskom progonu nad muslimanskim stanovništvom. Nema nikakve sumnje da oni progone muslimansko stanovništvo i to osuđujem, ali mnoge zemlje članice imaju muslimansko stanovništvo koje je također izloženo progonima gdje je osuda toga ili se ljudska prava koriste samo iz geopolitičkih razloga. Hvala. Nitko se drugi nije javio za riječ u spontanom javljanju za riječ. Dakle, sada dajem riječ viskom predstavniku Žozepu Boreju. Izvolite. Uvaženi zastupnici, hvala na vašim eh, doprinosima. Vidim da većina, da ne kažem svi, zastupnici u ovom domu iskazuju veliku zabrinutost u vezi sa eh, stanjem u Xinjiangu i da pozivaju Kinu na drastičnu promjenu politike prema toj regiji, što naročito znači kampove za reedukaciju i masovni nadzor. Legitimna i nužna globalna borba protiv terorizma mora se odvijati uz poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda. Dopustite mi da vam zahvalim na pozornosti i na podršci u zadržavanju ovog važnog pitanja visoko među našim prioritetima. I također na međunarodnoj sceni jer moram reći da Kina aktivno promiče diskurs o uspjehu u suzbijanju terorizma u Xinjiangu i dobiva snažnu potporu brojnih zemalja što uključuje i e, članove organizacije Islamske konferencije. Evo samo da navedem primjer. Na glavnoj skupštini UN-a skupina od 22 zemlje među kojima i više europskih zemalja članica je izdala zajedničku izjavu o stanju Ujgura koja je koju odmah osporila izjava 54 zemlje koju je predvodio Bjelarus u kojem se hvalila borba protiv terorizma koju Kina providuje u toj regiji. Dakle, kao što vidite, nije sve jasno niti u međunarodnoj zajednici. Mi, europljani, se snažno zalažemo za rješavanje ovog pitanja i mislim da možemo reći da smo velika sila u obrani ljudskih prava. Stalno e, izražavamo zabrinutost u vezi sa situacijom u Jinjangu i također masovnom, masovnim nadzorom. Imamo pravila o nadzoru izvoza tehnologije i robe za dvojnu namjenu, što bi nam trebalo omogućiti nadzirati izvoz ključne tehnologije i e, to u svrhu sigurnosti. I naravno Ukazali smo i na problem e, izvješća o prisilnom radu od 2018. godine u okviru našeg godišnjeg dijaloga s Kinom, a također i prilikom bilateralnih susreta e, sa kineskim dužnosnicima. Također čujemo da naša poduzeća koja moraju promicati poštivanje ljudskih prava i koja moraju djelovati sukladno društveno odgovornom e, poslovanju, moraju dakle tako i postupati a sada se govori o sankcijama. Istina je da Amerikanci, SAD, dakle su vrlo aktivni u nametanju sankcija nad kineskim dužnosnicima. 28 kineskih vladinih e, ustanova i poduzeća zbog njihove uloge u Xinjiangu. Mi to nismo učinili, mi imamo drugčiji pristup. Znate da ja to nastojim poboljšati pokretanjem inicijative koja bi nam omogućila usvajanje nečega što bi bilo slično magnitskom aktu i mi ćemo vas obavijestiti o tome što činimo. Treba mi jednoglasnost u vijeću kako bih tako nešto postigao i borit ću se za to. Dakle, moramo biti čvrsti, ali moramo nastaviti razgovarati ne smijemo zaboraviti na dijalog. Moramo biti složni i pokazati da se snažno zalažemo za rješavanje ovog pitanja i u tome računam na potporu Europskog parlamenta. Hvala. Poštovani kolege, zaprimila sam pet nacrta rezolucija nakon ove rasprave. Rasprava je ovime zaključena, a glasovanje će se održati sutra. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izjava potpredsjednika komisije i visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o humanitarnoj situaciji u Venezueli i migracijskoj i izbjegličkoj krizi. Za postupak spontanog javljanja za riječ i za postavljanje pitanja putem plave kartice, za to se možete prijaviti na uobičajeni način ili elektroničkim putem, a upute se nalaze na ulazu u vječnicu. A sada dajem riječ visokom predstavniku Unije i potpredsjedniku komisije, gospodinu Žozepovu Borelju. Izvolite. Bardzo komisar. President, honorable members. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, politička blikada i strašna gospodarska situacija u Venezueli imaju razarajući učinak na tu zemlju. Brojke su doista šokantne. Više od 21% stanovništva je podhranjeno, 25% preživljava na humanitarnoj pomoći. I tu je još niz drugih brojki koje pokazuju koliko je ta kriza poprimila razmjera. 75% djece ima jedva pristup e, osnovnom obrazovanju, nema dovoljno lijekova, struje, ni vode. Iako je to ponovno uvedeno u Karakasu, ostatak zemlje stalno ima prekide opskrbe električnom energijom. Europska unija i UN šire humanitarnu pomoć. Komisija je uspostavila stalno predstavništvo zemlji kako bi bolje pratila razvoj situacije i 2017. godine izdvojili smo više od 170 milijuna eura i više od 320 milijuna eura, uključujući i pomoć zemalja članica u Venecueli i u susjednim zemljama. Oko dvije trećine neposredne humanitarne pomoći izvojeno je za djelovanje unutar Venezuele i mi smo najveći donator humanitarne pomoći u Venezueli, a ostalu trećinu smo izdvojili za potrebe susjednih zemalja. U venezuelanskom kontekstu možemo ograničeno djelovati tako da je međunarodna zajednica pojačala napore u humanitarnoj diplomaciji kako bi E, pomogla humanitarnim aktivistima u zemlji. Ovo je najznačajniji pokret naroda u novoj američkoj povijesti. Svake godine više od 5000 venecijalanica napušta svoju zemlju, 5 milijuna je već otišlo. I broj izbjeglica u zemljama Latinske Amerike se povećao sada na gotovo već 4 milijuna ljudi. UN procjenjuje da se taj broj može povećati i na preko 4 milijuna i da čak može doseći 5 milijuna do kraja iduće godine. Želim pohvaliti zemlje u regiji na njihovim izuzetnim naporima u prihvaćanju venezuelanskih migranata i izbjeglica, ali trebamo im pomoći jer je njima sve to potrebnije. UN poziva na plan regionalnog odgovora koji će odraziti također i zahtjeve za financiranjem koje će se udvostručiti u usporedbi sa prošlom godinom i doseći više od milijarde i 300 milijuna dolara. Brojke su zapanjujuće, a u nekim slučajevima Vidimo da popušta strpljenje u nekim zemljama koje primaju najveći priljev izbjeglica. Europska unija sa zemljama članicama treba zadržati zamah koji je stvoren zahvaljujući nacionalnoj eh, konferenciji solidarnosti koja je održana u Briselu u listopadu nismo naišli na veliki izazov sa stajališta financijskih sredstava koja su prikupljena. Moramo sazvati još jednu takvu eh, konferenciju kako bismo se suočili sa ovim problemom. No, koliko god zahvaćali u naša sredstva za solidarnost, naši resursi neće biti dovoljni kako bi se nosili sa krizom ovakvih razmjera. Ne možemo svakoga dana hraniti milijune ljudi. Venezuela je i dalje bogata zemlja i unatoč e, velikom siromaštvu u kojem se sada narod e, nalazi Venezuela ima jednu od najvećih rezervi nafte i također raspolaže i ogromnom financijskom imovinom od koje se većina nalazi u inozemstvu. Venezuela bi svakako mogla pridonijeti u oblažavanju patnje svojih građana jer Sumnjam e, da svijet može prikupiti dovoljan e, novac kako bi pomogao toliko velikom e, broju ljudi i to trajno. Dakle, mislim da moramo iznalaziti kreativna rješenja i nastojati mobilizirati sva sredstva kako bismo se nosili sa ovom strašnom krizom. Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti razmisliti o novim mogućnostima koje bismo mogli ostvariti kako bismo prevazišli sadašnju političku blokadu i kako bismo se suočili sa ovom humanitarnom krizom koja ima svakako političke razloge. U ovom e, trenutku jedino trajno rješenje višedimenzionalne krize u Venezueli može se jedino ostvariti e, mirovnim postupkom e, koji će dovesti do slobodnih i pravičnih predsjedničkih izbora, ali ne možemo očekati politička rješenja kako bismo se nosili sa jednom e, od najvećih e, kriza sa stajališta migracija i sa stajališta dobrobiti ljudi. Hvala lijepa, a sada u ime kluba EPP-a dajem riječ gospodinu Leopoldu Lopendilu. Lo Kao što je visoki predstavnik upravo rekao, e, imigracija ima rješenje, a to je kraj ovog režima i povratak na demokraciju. sve ove taktike koje provodi diktator, on želi e, slomiti ljevicu u Venecueli, ljudi su protjerani, zastrašivani, na njih se vrši represija kako bi e, zaustavili predsjednika kojeg je e, priznao Europski parlament da vrati zemlju demokraciju. To je e, bio i rezultat koji je utvrdio UNHCR i počinjeni su zločini protiv čovječnosti, a zlostavljanje je tamo postalo normalno. Potpuno nepoštivanje e, dostojanstva ljudi dovelo do toga da je nekoliko posljednjih godina 4,5 milijuna napustilo e, zemlju i traži budućnost. Dakle, sva, jedan od deset ljudi, e, jedan od pet ljudi izračunato je da 300 tisuća venecualaca su sada u Španjolskoj. I zato je Španjolska e, glavna zemlja za tražiti azila iz Venezuele za ulazak u Europsku uniju. unija bi trebala raditi na tome da okonča tu diktaturu, da rade zajedno sa visokim predstavnikom, da se sankcioniraju oni koji krše ljudska prava. Žalim što je politički spektar, kako je Edmond Jutros e, e, iz Venezuele rekao, sada će vjerojatno biti samo u rukama Trumpa. Hvala lijepa. U ime socijalista i demokrata u Europskom parlamentu gospodin Javi Lopez dvije minute. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, hvala visokom predstavniku gospodinu Borelu. Htio bih govoriti o humanitarnoj situaciji u Venecueli. Eh, što trpe venecualci i koji utjecaj to ima na eh, regiju, na Južnu Ameriku u smislu izbjeglica i migracija. Danas smo već čuli neke brojke o tome što se događa u Venecueli. 82% Venecuele nema redovit pristup eh, vodi, 53% imaju nestašice raznih potrebština, imamo probleme sa lijekovima, 11 milijuna venecualaca treba humanitarnu potrebu ovo doba da danas 8% od e, njih su e, e, prognanici i 80%, 5% stanovništva nalazi se u toj situaciji. To je ogroman egzodus bez presedana. Jedan od najvećih na planetu, 4,5 milijuna venecualaca je na cesti i to, je, to ima e, utjecaj na brojne zemlje Kolambiju, Ekvator, Peru, Argentinu, Čile i naravno znamo da te zemlje moraju uložiti ogromne napore, imaju probleme sa radnom snagom, a i s drugim pitanjima. Moramo se obratiti međunarodnoj e, zajednici Europske unije. Moramo moći djelovati, pružiti financijsku pomoć kako bi se riješila ta kriza. Ujedinjeni narodi već su dali brojku 200 milijardi. Toliko treba stanovništvo Venezuela i u zemlji i izvan zemlje ali uspjeli smo prikupiti samo 25% tog sveukupnog iznosa. Treba nam politička demokratska potpora za tu zemlju, kao što smo već čuli od gospođe Mogherini, koja je bila tada visoka predstavnica, moramo moći pomoći migrantima, eh, izbjeglicama koji dolaze iz Venecuele i moramo učiniti i vidjeti što možemo učiniti eh, kao u smislu nafte za hrana, ali moraju biti i kazni, eh, moraju postojati i sankcije, ali neke sankcije imaju utjecaj na stanovništvo. E, to nije u redu, e, već ih režim dovoljno kažnjava. Hvala lijepa. U ime e, kluba Renew, gospođa Dita Harenzova. Dvije minute. que huir de su 4,5 milijuna e, venezuelanaca je napustilo svoju domovinu. Također očekuje se da će još četiri milijuna ljudi napustiti tu zemlju. Kakva je situacija u odnosu na Siriju? Pa u Siriji imamo rat, a u Venezueli ne. Međutim, uvjeti u kojima tamošnji stanovnici žive ne razlikuje se od onih e, u zoni ratnog sukoba. Ono što se događa u Venecueli je prava tragedija. Tragedija koja se može izbjeći. Ekonomska, humanitarna kriza je rezultat e, politika režima i nevoljkosti da prizna vlastitu odgovornost. Evropska unija treba nastaviti pružati svu moguću potporu kako bi ublažila tamošnju humanitarnu krizu. Međutim, ukoliko se ne riješi politika, politička kriza na unutarnjem planu, neće biti kraja niti humanitarnoj krizi. Politika Evropske unije u vezi s Venezuelom Treba nastaviti vršiti pritisak na Madurov režim kako bi se ispregovarala jedna mirna tranzicija. Kao što sam već više puta isticala, najučinkovitiji instrument da bi se to postignulo jesu sankcije i to selektivne sankcije u odnosu na tamošnje dužnosnike. I zbog toga trebamo proširiti popis sankcija. Hvala lijepa. A a sada u ime zelenih. Gospodin Kunke, dvije minute. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, i hvala i gospodinu Josipu Borelu. Hvala lijepa što ste e, se odlučili rješavati ovo vrlo ozbiljnu situaciju koja postoji u Venecueli. Imamo situaciju koja je u osnovi nehumana koja traje i vidjeli smo da toliko ljudi napušta zemlju, vidjeli smo e, nerede, nasilje, glad. Želim naglasiti ono što je rekao moj kolega ranije u ovoj raspravi. Činjenica da imate nekoliko milijuna ljudi iz te zemlje koji su sada napustili zemlju, emigrirali i potražili sklonište u susjednim zemljama. Mislim da je time prilično očito da e, ti ozbiljni problemi ne nalaze rješenje. E, nema e, rješenja na vidiku i to onda utječe i na druge zemlje u susjednoj regiji, a u međuvremenu je situacija na, za ljude na cesti sve gore i gora. U listopadu UNHCR zajedno sa Europskom unijom zatražilo je susjedne zemlje Venezuele da pokaže solidarnost prema susjedu, solidarnost u tom sukobu. Mi kao kao zeleni. Želimo se pobrinuti da ta solidarnost bude e, solidarnost e, koju pruža i Europa. Moramo obuhvatiti i Europu. Zeleni žele da iskoristimo tu priliku da zaista e, pokažemo tu solidarnost. O, tome smo do sada govorili rekli smo da ćemo ustati protiv korupiranih i onih koji više opresiju, ali ajmo sada pretvoriti te riječi u dijela. Hvala. Hvala lijepa u ime e, kluba Identitet i demokracija, gospodin Marijani, jedna minuta. Diplomacija je e, strana e, filozofskim raspravama i sva perpleksnost Evropske unije pred Južnom Amerikom to pokazuje. Mi bismo željeli utjecati na nezavisnu Latinsku Ameriku imamo Španjolsku, Portugal, Francusku koji imaju jake e, međunarodne ambicije e, e, žele tamo utjecati, a to čini i SAD. Polika eh, Nikole Badura nije moja, ali eh, američke sankcije koje osiromašuju eh, te zemlje isto tako nije moja politika. Ne smijemo ići ni u kolektivizam, niti u izolicionizam. Ovi embargo će se dodati sankcijama Washingtona i dalje osaramašivati tu zemlju nećemo odgovoriti na nade venezuelanskog naroda. E, e, I Baduro e, se ne može boriti protiv emigracije svojeg naroda, a mi smo samo gledatelji. Za ECR gospodin Fermantere ima jednu minutu. Hvala gospođo predsjednice. Kada pa slušam visokog predsjednika Europske unije, e, stječem dojam da je situacija u Venecueli nastala zbog prirodne katastrofe. Isto tako kada slušate socijaliste, ista stvar. Zaista moramo pogledati koji su e, e, uzroci u korinu te ogromne tragedije, a korinski uzrok je režim Šaverov socijalistički režim i tragedija e, do koje su doveli u najbogatije zemlje Južne Amerike. Venecuanski režim e, počeo je sada pritvarati zastupnike nacionalne skupštine e, kako predsjednik ne bi, te skupštine ne bi bio ponovo izabran u siječnju. I bilo je više od 6800 e, e, uhićenja i usmićenja ljudi. Ta tisuće ljudi su pritvarani, e, mučeni su, seksualno zlostavljani, no trebamo sankcije protiv vođa ovog režima koje je dovelo do najgroznije humanitarne katastrofe u miru u e, Južnoj Americi. Gospodin Berel je rekao jutros da moramo biti realni. Ako Maduro ne želi otići, onda imamo problem. Nemamo samo e, e, jedan problem. Tirani nikada dobrovoljno ne odlaze. Venecuanci bježe, tisuće njih umire, a Europska unija utapa svoj, e, svoju vjerodostojnost sa svojom indolencijom. E, to je ono što mi pokazujemo kad smo tako pasivni, kad smo suučesnici te tragedije. Sada gospođa Villanueva Ruiz, jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Zašto nakon toliko vremena Europska unija i SAD nisu bile sposobne riješiti niti jedan od tih problema u Venecueli? To je situacija koja predstavlja krizu i veliku polarizaciju. Europska unija je zaista na neki način podržala Trumpovu politiku. To je neodgovorno govorimo o stoljećima nepriznavanja određenih država, politički govoreći, administrativno govoreći. To je neprikladno. To je politička kriza, to je socijalna kriza, imamo i sankcije, ljudi trpe zbog tih sankcija. Ja mislim da priznavanje da nije uopće pomoglo. Nije pomoglo stanovništvu. Europska unija bi trebala, zaista bi trebala e, biti posrednik. One e, sljedeće godine imat ćemo priliku to učiniti. E, doći će do zakonodavnih izbora, izbora zakonodavnog tijela. Pomozimo sa jamstvom svih političkih stranaka, pobrinimo se da damo doprinos da e, završi ta situacija i nemojmo podržavati nikakve unutarnje vojne udare koji će e, samo naštetiti stanovništvo. Hvala lijepa. Gospodin Lefteris, Nikolau Lefteris. Minutu i pol. Rasprava o e, izbjeglicama iz Venezuele dolazi nakon cijelog niza rezolucija e, koje su priznale e, američku lutku na koncu Gajdua i kao prijelaznog predsjednika protiv izabranog predsjednika Madura. Stajalište Europske unije jednostavno podržava e, pokušaj e, udara koje podržavaju Amerikanci i države članice skupine Lima i organizacije američkih država. U osnovi radi se o dubokoj kapitalističkoj krizi koja je pogoršana imperialističkim sankcijama koje e, su nametnule SAD i Europska unija jer se miješaju unutarnje poslove druge zemlje licomjerne e, na stajalište Evropske unije, e, briga, na briga Evropske unije o migrantima, izbjeglicama samo je fasada. I zapravo e, evropski monopoli se miješaju osobito kada im se ne sviđaju vlade u nekoj drugoj državi. Venezuela ima i bogata resursima plin, nafta, dragocjeni metali, SAD i Europska unija natječu se e, sa e, međunarodnim natjecateljima i e, iskorištavaju tu zemlju mnogo godina. SAD i Europska unija imaju namjere podržavanja udara, žele podržati neizabranog predsjednika i moramo govoriti u ime komunista koji se bore za slobodu Venezuele oni su jedini koji imaju pravo koji e, legitimno mogu organizirati budućnost te zemlje. Hvala lijepa. A sada gospodin Tajani, minutu i pol. Motivi. 7000 osoba se nalazi na sudu trenutno. Riječ je o političkim e, protivnicima. Od 2012. je uhićeno 12.000 muškaraca i žena i to iz političkih razloga. Prema izvješću visokog predstavnika UN-a posebni eskadroni smrti su ubili 5200 ljudi 2018. i oko 1600 do svibnja ove godine. To su ti hrabri komunisti koji se bore za slobodu i demokraciju. Milijuni ljudi napuštaju Venecuelu. Urođenice, urođenike se pogađa često u tišini. Kriminalne skupine su stvorile koridor gdje trguju ljudima i oružjem. Sloboda informiranja ne postoji, mediji nestaju, nestaje i struje. Tu onda nema mogućnosti pristupa internetu. Režim pokušava uz pomoć naoružanih milicija suzbiti nemire i u studentskim kampusima. Širi se, šire se i zarazne bolesti poput HIV-a, tuberkuloze, malarije. Zbog toga bi se trebalo postaviti pitanje hoće li im pomoći isključivo, isključivo povećanje humanitarne pomoći. Nemamo pojma kamo ta pomoć stiže. Madurov režim filtrira i svu humanitarnu pomoć. Dakle, potrebno je više hrabrosti. Imate pravo, treba nastaviti, ali treba se i vratiti demokraciji. Gospodine Borel, potrebno je više hrabrosti. Sve do sad europske institucije, osim Europskog parlamenta, nisu imale hrabrosti poslati kući gospodina Madura, intervenirati na odlučujući način protiv diktatora koji nastavlja masakrirati vlastiti narod i koji ga izgladnjuje. Evo zašto je potrebno hrabro djelovati s vaše strane i od strane Europske komisije i svih europskih institucija. Hvala lijepa. Gospođa Marija Monel, Leitao Markeš. Hvala gospođo predsjednice i visoki predstavniče. Situacija u Venezueli je e, najteža e, e, migracijska kriza koju sada imamo. Ako se ništa ne izmijeni, broj e, e, izbjeglica i migranata iz venezuela e, povećat će se sa 4,5 na 6,5 milijuna u prosincu 2020. To je kriza koja utječe na regiju, na susjedne zemlje, osobito Kolumbiju, pa čak i na Europu. Mali portugalski otak je prošle godine već prihvatio jako puno migranata iz Venezuele. Iako je to najvažnija migracijska kriza, nju se najmanje podržava financijski. Samo 48% međunarodnih preuzetih obveza su dali međunarodni donatori i zato je važno da Europska unija nastavi svoj rad, politički rad, diplomatski rad i da financijske obveze koje su preuzete se poštuju. Isto tako moramo procijeniti utjecaj eh, ekonomskih sankcija da proučimo moguće alternative i to kreativno e, kao što je to istaknuo e, visoki e, predstavnik program kao što su, je nafta za hranu. Hvala. Hvala lijepa. Sada gospodin Jordi Kanjas, jednu minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Venezuela e, e, prolazi kroz e, situaciju humanitarne krize. 4,5 milijuna ljudi je napustilo zemlju. Do 2020. govorit ćemo o 6 milijuna. Govorimo o stotinu tisuća ljudi koje svaki dan napušta zemlju. I to ne zbog rata ili zbog neočekivane prirodne katastrofe. To je zapravo posljedica e, e, radnji koje je poduzeo neko kome znamo ime, Nikolas Maduro i njegov režim. Što možemo učiniti u takvim okolnostima? Možemo učiniti nešto vrlo jednostavno. Možemo vratiti demokraciju u Venecuelu. Sve drugo pomoglo bi nastaviti tu situaciju, veličati je. Moramo čuti jasan glas, jasan glas komisije, parlamenta. Moramo vratiti demokraciju u Venezuelu. To treba biti nešto čemu se mi posvećamo. Moramo se sjetiti da ljude progone u Venezueli zbog političkih mišljenja. Imamo ubojstva domoračkih zajednica u kojoj se ubijaju i sve se to događa događa, istovremeno mnogi od nas okrećemo glavu na drugu stranu. To moramo stati na kraj. Hvala lijepa. Sada Silvija Sardone. U Venezueli e, već e, po za koji put vidimo svu uzaludnost Evropske unije. Kada je riječ o Maduru, naši su stavovi bili razočaravajući. Nismo imali jedan jasan napad na tamošnji model koji je prije njega utjelovio Čavez. To je model koji je doveo Venezuelu, jednu zemlju bogatu naftom, sve do situacije gladi. Trećina stanovništva je odlučila emigrirati, trgovine su prazne. Inflacija je izuzetno visoka, tamo se šire bolesti, nema lijekova. Proširila se i glad, čak su počeli jesti kućne ljubimce a možda bi pokoji eurozastupnik ovdje mogao konačno shvatiti što je taj socijalistički model. Što je realni socijalizam, što je komunizam. To je nešto što donosi isključivo siromaštvo i smrt. Izbrisali su se predstavnici oporbe, prosvjednici, nema slobode medija i namještaju se izbori. Europa se treba probuditi. Hvala lijepa. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Tomaš Pjetra, Poremba, jednu minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, to e, činjenica je da je Venezuela zemlja koja ima e, najveće zalihe nafte E, no da li tamo ljudi žive svjetan život, ispunjavaju svoje snove? Nažalost ne. Već smo vodili rasprave o toj zemlji u prošlosti i uvjeren sam da e, istina, iskreno govoreći nije, nema puno toga što možemo učiniti. Milijuni su napustili zemlju. E, bilo je izvan sudskih ubojstava u toj zemlji, stotine takvih ubojstava. Po mom mišljenju, Vrijeme da pošaljemo snažan signal toj zemlji da Europska unija više neće prihvaćati e, takva e, stajalište. I zato pozivam gospodina Borela jer radi se o jednoj e, od najznačajnijih misija sljedećih godina da proširi sankcije prema predstavnicima režima i pozivam ga da vrati demokraciju u tu zemlju ako Europski parlament i institucije neće govoriti snažnim zajedničkim glasom, samo ćemo raspravljati o tim stvarima i ništa se neće promijeniti. Hvala lijepa. E, gospođa Sandra Perera, jednu minutu. Hvala, gospođo predsjednice. Ovaj parlament svako toliko prosvjeduje mm, protiv situacije u Venezueli. Evo, ponovo o tome raspravljamo. To znači miješanje u poslove druge zemlje. Postojali su e, e, e, pokušaj destabilizacije, državnog udara i sve su to napetije situacije Sve je zaista licemjerno plakati nad migracijskom krizom, a ne sagledati uzroke mir, e, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, borba protiv e, e, siromaštva, isključivosti. Sve su to bitni čimbenici da se vrati stanovništvo. Naravno, dešava se i suprotno. Suprotno se dešava. Građani Venecuele. i portugalsko stanovništvo tamo trpe zbog te situacije a sada nemamo stabilnost i ljudi očito napuštaju zemlju. Režim e, zapravo uništava svoju zemlju, svoj narod i izolira Venecuelu. Hvala lijepa. Gospodin Janis Lagos, minutu i pol. Hvala, gospođo predsjednice. E, po meni je današnja rasprava pokazala naše licemjerje. I jasno je da Europski parlament, Europska unija ništa ne mogu učiniti ono što se događa u Venecueli. I ono što se mnogo godina sad već događa. A nismo mogli ni zaustaviti takve situacije u drugim zemljama gdje se vrijeđaju ljudska prava. Što ćemo pokušati učiniti ovaj puta? kažemo da režim treba prestati e, vršiti opresiju e, protiv svog naroda. To je komunistički režim. A komunisti kad god su imali vlast uvijek su to radili protiv svojih građana, protiv svog naroda i zapravo e, moramo početi i usredotočiti se na to možemo e, na to se moramo usredotočiti jesmo li to uspjeli napraviti u prošlosti ne jako e, smo vješti u lijepom govoru ali ništa ne mijenjamo kako će Europska unija izmijeniti događaj u trenutku kada je tako blizu nas na našim granicama Turska dobila slobodne ruke ona vuče poteze. Erdan može raditi što god hoće. E, može e, dopuštati migrantima i izbjeglicama da prelaze grčku granicu, da ulaze u Grčku. I ne samo da on to radi kada misli da, da mu to e, odgovara, nego je nagrađivan za te napore. Mislim da se trebamo usmjeriti na stvari koje su bliže našoj kući, a ne na stvari koje se događaju daleko u svijetu. Gospodin Paolo Rangel, jednu minutu. Hvala, predsjedniče. Želim početi e, tako što ću reći da kategorički odbijam sve izjave koje da Sanda Pereira iz portugalske komunističke stranke koji pokušava podržati režim koji toliko šteti svom narodu to je velika sramota da smo došli u fazu u kojem zastupnici u Europskom parlamentu e, brane politike Madura koje su dovele do naj e, izbjegličke krize u Južnoj Americi. 4,7 milijuna ljudi je već otišlo. Vjerojatno ćemo e, vidjeti 6 milijuna ljudi. Ja sam bio u Kolumbiji, znam kakva je situacija tamo situacija u kojoj se nalaze venezuelanski izbjeglice u susjednim zemljama. Znam da je to očajna humanitarna situacija, a Europska unija može i mora učiniti više. Države članice Europske unije imaju odgovornost e, okončati Madurov režim i vratiti e, demokraciju u Venezuelu, e, isto kao i dostojanstvo venecuanskom narodu. Hvala. Gospodin Tonino Picu.

Thank you. Hvala vam, ja ću nastaviti na nizozemskom jeziku. Prošlo je skoro šest mjeseci od kad smo zadnji put raspravljali o Venezueli. Brojke su jasne. Tisuće i tisuće ljudi su napustile tu zemlju. Ukupno je više od četiri milijuna. U Kolumbiji se nalazi milijun i pol a veliki broj e, venecuelanaca se nalazi u drugim susjednim zemljama. Situacija je jasna. Stanje se ne poboljšava. I u Arubi, Kurasau također vidimo naznake krize. Moramo zato dati veću potporu kao Europska unija upravo tim u najudaljenijim područjima. Moramo osmisliti fond koji bi se koristio za hitna stanja poput ovog. Također, trebamo pomoći tim otocima na svaki mogući način. Hvala lijepa. Bardzo dziękuję pani poseł. Proszę zabranie głosu pana e, Hvala vam. Zastupnik Richard Czarnecki na jednu minutu. Panie komisarzu. Hvala vam. Gospodine Borel, uvaženi zastupnici. Gospodin Borel je španjolac, dolazi iz zemlje koja jako dobro poznaje i razumije probleme Latinske Amerike. Zato smatram da će upravo on biti taj koji će moći pomoći u rješavanju ovog problema. ali ne smijemo biti pretjerano optimistični. Diktatura se ne može zaustaviti u jednom danu. Vlasti u Venecueli se oslanjaju na fizičko nasilje. Dakle, jedino veoma snažan međunarodni pritisak, uključujući pritisak iz Europske unije i Europskog parlamenta, koji će obuhvatiti nešto više od europske diplomacije može dovesti do toga da u toj zemlji konačno ljudi mogu neovisno odlučiti tko će voditi njihovu zemlju. Hvala vam. Zastupnik Korao, izvolite. Hvala vam. Dragi kolege, četiri i pol milijuna ljudi je napustilo svoju zemlju. U toj zemlji roditelji ne mogu nahraniti svoju djecu. Inflacija je oko 10.000% godišnje. Situacija u toj zemlji je izuzetno ozbiljna. Procjene za sljedeću godinu kažu da će broj izbjeglica iduće godine nadmašiti broj izbjeglica koji su napostili Siriju. Milijuni ljude žive u susjednim zemljama. Među njima je i Kolumbija koja je bila jako velikodušna i koja je otvorila svoja vrata. Međutim, sada plaća jako visoku cijenu tolikog broja izbjeglica na svom teritoriju. I procjene UN-a su da su potrebni ogromni iznosi novca da bi se mogle pružiti osnovne usluge svim tim silnim izbjeglicama. Stvarnost je takva da iako su brojni istaknuli svoju solidarnost, malobrojni su nešto konkretno učinili da pomognu. Zato pozdravljam odluku komisije da se pomogne tamošnjem stanovništvu i pozivam SAD da sagleda još jednom svoje sankcije zato što izuzetno šteti tamošnjem stanovništvu. Venezuela je daleko udaljenija od Sirije, velik broj ljudi smatra da nas se to ne tiče, ali došlo je vrijeme da pokažemo našim latinoameričkim prijateljima da smo tu kada im je najviše potrebno. Hvala vam, zastupnik Kovačev na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Gospodine Borel, više od 4,5 milijuna stanovnika Venezuele je napustilo tu zemlju i to od samog početka krize. Do ove krize je došlo zato što tamo imamo na snazi komunistički režim prije pod, u režiji Čaveza, sada Madura. To je sve posljedica jedne jako korumpirane ideologije. Oni od nas koji su živjeli u komunizmu znaju kako je živjeti u takvom režimu. Nije bilo dovoljno hrane, granice su bile zatvorene i nije bilo brojnih proizvoda na raspolaganju. Mi smo mnogo toga žrtvovali i uspjeli smo zbaciti režim. I sada pružamo svoju potporu venecuelaskom narodu. Gospodine Borel, trebamo udvostručiti svoje napore. Potrebne nam je, potrebni su nam u toj zemlji